i komisiju. Ja sam bila zastupnica u Europskom parlamentu i uvijek sam glasovala za Europu. Nakon devet godina u Europskom parlamentu u kojemu nisam kao vi recimo uvijek stvarala skandale nego sam se uvijek zalagala za pozitivna rješenja za sve institucije Nikada nisam, e, niti bih mogla biti protiv Europskog parlamenta i drugih e, institucija. Naravno da sam kritizirala prilikom glasovanja razne stvari, međutim mislim da treba sačuvati dobru mjeru. Govorili ste o protestima 10. kolovoza u Rumunjskoj, međutim što kažete na proteste u Francuskoj? Kakvo je vaše mišljenje o tome? Ne želim sada govoriti o tim događajima jer Francuska donosi svoje vlastite odluke o tome. Međutim, nijedan zastupnik iz Francuske nije ovdje kritizirao svoju vlastitu zemlju. Nikada. Mislim da trebamo imati povjerenja u europske institucije i mislim da naš pristup će biti važan e, za sve građane koji gledaju i promatraju što radimo. Rekli ste i teške riječi o slobodi medija u Rumunskoj. Poštovani bivši kolega, e, poštovana je dame i gospodo povjerenici, budite uvjereni i to ću reći ovdje pred Europskim parlamentom. Rumunjska vlada e, Rumunjska vlada ne čini ništa protiv slobode medija. To je dezinformacija. To smo već čuli. Istina je da e, jedna e, e, kuća koja je emitirala vijesti je morala prekinuti emisiju, međutim to je odlučilo vijeće za telekomunikacije. Ne znam zašto se to dogodilo jer rumunjska vlada nije sudjelovala u toj odluci. Istovremeno moramo reći sljedeće. Ako želimo stvoriti više povjerenja u odluke koje donosimo, onda moramo biti oprezni i razmisliti o onome što ovdje govorimo i moramo govoriti ono što odgovara istini. Inače će svatko od nas kad tad doći e, pod ovakve osude. Te negativne e, ocjene svakako će se odraziti na rad ove institucije. Onima koji su nam dali podršku, parlamentu, komisiji, e, izražavam svoju zahvalnost i želim vama i svima nama puno uspjeha na našem europskom putu. Hvala vam. Rasprava je završena. I sada je na redu izvješće e, zastupnika Mata o godišnjem izvješću o Europskoj središnjoj banci. Honorable Jurek, prego. Dziękuję panie przewodniczący. W czasie poprzedniej debaty po wypowiedzi Hvala lijepa. Htio bih se ovdje javiti i hvala što ste mi dali riječ da bih e, govorio o jednoj stvari vezano za poslovnik. Naime, postoje pravila koja su e, dio e, statuta Europskog parlamenta. Na osnovu tog članka jasno se govori o pravima i obvezama predsjednika da odgovori sukladno sa statutom Europskog parlamenta i njegovim poslovnikom. Mislim da je e, skandalozno da se o jednoj državi članici govori kao o fašističkoj e, i zato nisam mogao e, jednostavno tu ne intervenirati kada je predsjedavao gospodin Sasoli. i mislim da predsjednik Europskog parlamenta treba prvenstveno štititi svakog zastupnika i njegovog pravo na glas. Govorimo o liberalnoj demokraciji. i Želimo li da demokracija dobro funkcionira, moramo pomesti najprije prema svojim vratima, a to je Europskim parlamentom. Ja ću zatražiti da mi se točno prevede ono što je rečeno kako bih to mogao poslije toga procijeniti. il Čekamo sada da dođe predsjednik Središnje banke Draghi. gospodine predsjedniče. Hvala lijepo predsjedniče. Evo želim dobrodošlicu izraziti gospodinu Dragiju. Uvijek je velika i čast i radost vidjeti vas u našem domu. Prvo bih želio zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni, svim kolegicama i kolegama na sjajnoj suradnji u, u izradi izvješća koje mislim da je ispalo dobro. Ovo su velik, važne godine koje mi proživljavamo. E, važna je obljetnica, euro ima 20 godina i tri četvrtine svih naših građana smatraju da je to dobro rješenje. 11 e, zemalja, od, od 11 imamo 19 država koje su uvele euro, to je više od 340 milijuna stanovnika kojima je to nacionalna valuta i mislim da je to dobar jubilej. Evropska unija je imala najjači gospodarski rast, je bilježila ove godine u odnosu na zadnjih deset i svi su vidjeli da kontinuirano raste gospodarstvo. To možemo zahvaliti monetarnoj politici Europske središnje banke i strukturnim reformama koje su brojne zemlje članice provele. Najnoviji podaci Eurostata iz srpnja prošle godine pokazuju da idemo u pravom smjeru. Gospodarski rast za 2018. 19. bi trebao iznositi više od 2%. Nezaposlenost je ponovno postigla iznose prije, od prije krize otprilike 7%. Broj zaposlenih i stopa zaposlenih, odnosno onih koji privređuju u eurozoni, europodručju, e, doseglo je najvišu vrijednost otkako je stvorena gospodarska i monetarna unija 1990. Međutim, nije sad sve e, pozitivno ima nažalost i velikih razlika. U nekim zemljama članicama strukturni deficiti se nisu mogli popraviti, a što se tiče e, nezaposlenosti, Europska središnja banka je mm, ustanovila koja mora inače biti neovisna, je ustanovila da je ona velika, ali zato je uspjela s druge strane infla, stopu inflacije ispod 2% održati za 2018. 19. 20. se očekuje lagani porast inflacije na otprilike 1,7%. Ali tu, dakle, zaustavljanje inflacije, to možemo zahvaliti onim posebnim mjerama koje su poduzeli. Zatim, dodjela kredita, mislimo da je 2018. zabilježen, zabilježen porast od 3% u davanju kredita. Međutim, postoje još i nekoliko i dosta nesigurnosti koje idu na ruku razvoju populizma u Europskoj uniji, pogotovo i nesigurnosti zbog Brexita, što opet i dovodi do prijetnje protekcionizma. Mislim da se moramo koncentrirati na ono najbitnije, a to znači da moramo napredovati na putu gospodarskog rasta, stvarati nova radna mjesta jer e, to je ona prava i to naravno sa socijalnog aspekta, u socijalnu mrežu jer mi jesmo odimo socijalnu politiku. Zatim imamo dobre rezultate kod privatnih investicija i tu smo dosegli vrijednosti od prije krize velike. Treba nam daljne aktivnosti i mjere Europske središnje banke kako bi se monetarna politika mogla pobrnuti zato da krediti doista stignu u gospodarstvo, u realno gospodarstvo, u mala i srednja poduzeća, kamo i ciljaju, kome su namjereni i da onda na taj način monetarna politika koju vodi Europska središnja banka doista svima koristi. U ovom izvješću smo tretirali sve aspekte djelovanja Europske središnje banke. U pitanju su tu, na, govorimo i o mjerama koje se predviđaju, koje treba još poduzeti. I jako ćemo se veseliti kada gospodarsko stanje bude tako dobro da e, više Europska središnja banka neće morati nikakve posebne mjere koristiti. To je recimo smanjenje programa kupnje imovine i vrijednosnica poduzeća, ali i program kupnje državnih obveznica. Mislim da Europska središnja banka ne može nijednom mjerom riješiti strukturne probleme zemalja članica. Ona može naravno u suradnji pomoći da oni provedu naravno svoje strukturne reforme, ali moraju ih provesti da bi to bila solidna osnova za izgradnju europskog gospodarstva. Mjere Europske središnje banke su uvijek samo privremene. One su samo tako privremene da bi države dobile na vremenu kako bi mogle konsolidirati svoju fiskalnu situaciju i svoju situaciju e, unutarnjeg i vanjskog duga kako bi nastavile na gospodarskom stabilnošću i stabilizacijom gospodarstva i počele gospodarstvo gospodarski Hvala. Sada riječ ima predsjednik Europske središnje banke, gospodin Mario Draghi. Izvolite. Kako biste govorili evo, prilikom ovom velikom imamo 20 godina obljetnice eura presidente della Banca Centrale Europea avuto Želim zahvaliti predsjedniku e, Europske središnje banke što je jutros došao na obljetnicu i proslavu središnjeg 20-godišnjice e, eura. Gospodine predsjedniče parlamenta, pa predsjednice i zastupnici, ja sam vrlo, vrlo sretan što sam ovdje s vama kako bi raspravljao o aktivnostima Europske središnje banke i nacrtu vašeg izvješća o godišnjem izvješću SBA za 2017. Prije 20 godina, 1. srpnja 1999. je euro službeno uveden i počeo je eurosustav sa svojim operacijama monetarne politike. Uspostavljajući jedinstvenu euro skupinu jer europodručje je među 11 zemalja članica Europske unije. To je bio povijesni korak. Mislim kvantni, pravi kvantni skok u našoj gospodarskoj integraciji. A sada slavimo već 20. obljetnicu od tog povijesnog trenutka i koja nam pruža mogućnost da malo razmislimo o uspjehu eura i naše jedinstvene monetarne politike, ali i o izazovima pred kojima smo i onome što treba učiniti kako bi nam euro doista dao su ostvario pun potencijal blagodati za nas. Evo ja ću pogledati malo, pregledati s vama zajedno monetarnu politiku koju je SB volio i u tom malom pregledu ću usput pokušati istaknuti izazove koji su pred nama. Uglavnom ću gledati na proteklih, dati pregled proteklih 7 godina od kad sam ja bio predsjednik te institucije. Dvije e, stvari kojim euro, dva uvjeta u kojima je euro nastao bili su dva događaja tako različita. Prvo je bila zapravo jedna era poznata kao velika umjerenost nakon velikih kriza, a druga stvar je bila zapravo najveća financijska kriza od kako je prošla velika depresija. Naravno, te razdoblja, ta vrlo različita razdoblja kroz koja smo prošli su zahtijevala različite monetarne odgovore kao i različite alatke koje ćemo primijeniti kada se, kako je recimo predkrizno razdoblje su karakterizirali zapravo umjerena razdoblja, tako smo uspjeli kasnije zapravo usklađujući našu politiku i naše stope kamatne i ostale ublažiti e, sve krizne posljedice. Ali kriza koju smo proživjeli je definitivno promijenila kompletan pejsaž gospodarski i financijski u kojem radimo kako bismo čuvali stabilnost naše monetarne politike kao i eurozone, morali smo različite e, pristupe promijeniti, među ostalima i način naše komunikacije kao i odgovornosti. Kada sam stigao u studenom 2011. u Europsku središnju banku, Eurozona se nalazila pred vrlo, vrlo izazovnom situacijom. Gospodarstvo je nakon one krize Lehman banke, pada te banke i nakon svjetske krize zapravo imala problema svih vrsta, a uključujući naravno zakonskih. Ali najgore od svega je bilo gubitak e, povjerenja u održivost uopće državnih dugova i opće se nije vjerovalo da će se to vraćati kako će se. To je dovelo do fragmentacije kompletne financijske situacije i zapravo pada svih e, aktivnosti. I e, nisu se, recimo, uopće nisu krediti stizali do kućanstava, još manje do gospodarstva. I to se događalo u istoj mjeri u svim europskim zemljama. Bili smo svjedoci jednog ozbiljnog poremećaja u mehanizmu monetarne trans, e, prenosa monetarnog i koji, a da se nije zapravo ništa učinilo, bi e, teško ugrozio našu ukupnu stabilnost. Europska središnja banka je odgovorila sa dvije vrste politika. Prvo, se likvidnost središnje banke stavila na raspolaganje bankama diljem zemalja šalnica na rok do tri godine. Osim toga, se aranžirali su se osiguranje sa strane, kolaterali koji su vrlo široko e, položeni kako bi banke doista došle do sredstava u zemljama članicama i dalje financirali privredu. To je bitno izmijenilo uvjete. Drugo, Europska središnja banka je zapravo u ljeto 2012. organizirala OMT-ove koji su onda uklonili onaj rizik od renominacije i denominacije zapravo gubitka vrijednosti na tržištu vrijednosnih papira koji nam je prijetio. Međutim, kriza državnih javnih dugova isto tako opet ostavila traga. E, poduzeća su smanjivala svoje investicije, recimo i e, kompletne e, stagnacija plaća je zapravo se nastavljala Banke su smanjivale svoje bilance i svoju vrijednost, nestao je kapital, nije bilo investicija. To je naravno dovelo do vrlo e, slabe potražnje i jednostavno slabog ciklusa. Inflacija je se vukla pre i padala. Međutim, sada imamo inflaciju koja je zapravo još ispod naših ciljnih vrijednosti. Ali s druge strane zato imamo drugu vrstu izazova. Ne trebamo samo Nismo morali popraviti samo problem e, ovog transmisije novca zato što su banke bile previše izložene rizicima, nego smo isto tako morali djelovati protiv različitih pritisaka koji su istodobno nastali za nas. Prema tome mi smo krenuli u srpnju sa našim velikim poznatim posebnim mjerama, a to znači TLTRO, e, dakle ciljanim operacijama dugoročnijeg refinanciranja koje su namijenjene prvenstveno refinanciranju privatnog sektora. Mi smo uveli negativne kamate, negativnu pasivnu kamatu kako bismo i dalje ohrabrivali banke da daju novce i kreditiraju kućanstva i privatna poduzeća i cijeli sektor poduzetništva. I zatim smo napravili čitav jedan program APP, takozvani, kojim smo E, sa tim specijalnim mjerama poticali isto tako stjecanje imovine i u sektoru poduzeća i u, i u javnom sektoru. U siječnju 2015. smo onda taj program proširili kako bi, dakle prvo je bio samo zapravo za vrijednosnice iz poduzetničkog sektora, a od 2015. u siječnju je išao na obveznice koje su se u javnom i državnom sektoru de facto raspisivali državne obveznice. Na taj način smo uspjeli donekle, naravno, i ne samo konjunkturu potaknuti, nego inflaciju zadržati. A zatim smo imali daljnja smanjenja naših rizika. Mi smo naravno sva očekivanja od buduće od rezultata te politike koje smo proveli i komunicirali jer to je spadalo i u onaj dio naše izmjene politike i na taj način smo uspješno uspjeli veliki dio nesigurnosti umanjiti koji vlada u Europi i na našim financijskim tržištima kao i gospodarstvo. Prema tome i očuvali smo onda sa onim posebnim mjerama te vrlo povoljne okolinu i uvjete za ekonomski život. Naravno, uz takvu potporu se i eurozona i kompletno naše gospodarstvo polako oporavilo. Imamo 9,6 milijuna više zaposlenih u europodručju danas nego što su postojali u drugom kvartalu 2013. Dakle, mi smo doživjeli 10 kvartala za redom, 10 ciklusa za redom kontinuiranog oporavka i laganog rasta gospodarskog. Stopa nezaposlenosti se smanjena na 7,9%. To je najniža razina od 2008. godine. A stopa zaposlenih stopa zaposlenih između 15 i 74 godine se podigla sa 54% na iz 99. na 59% u drugom kvartalu 2018. što je najveća stopa ikada zabilježena u Europskoj uniji zaposlenog stanovništva, radno sposobnog stanovništva. Glavni motori tog oporavka su bile nacionalne ekonomije koje su dakle potaknute povećanjem potražnje na domaćim uvjetima E, koja zapravo samo podržala tu snagu i koja je de facto počela vraćati povjerenje i u naše gospodarske i financijske mehanizme i procese. I kao takve smo od 2017. recimo vrlo lagano smanjili e, ove naše programe kupnje, e, neto kupnje imovine mi smo u prosincu čak odlučili prestati sa tim posebnim mjerama jer smo uvjereni da će se i bez takvih dodatnih mjera da potičemo investiciju u neto kupnju vrijednosnica i obveznica u gospodarskom ali i javnom sektoru da će se i bez takvih mjera stvari dobro odvijati. Zatim naravno imamo i dalje stvari koje su vezane za globalne faktore koje koje postoje. Međutim, sve u svem nema nikad ni vremena ni prostora da se odmaramo na lavorikama i da budemo samo zadovoljni, jer moramo i dalje iz E, raditi. Moramo smanjivati i dalje pritisak na cijene u domaćim okvirima i srednjoročno gledano moramo kompletno ove specijalne mjere maknuti. Zatim, e, Europska središnja banka je ojačala recimo reinvestiranjem jednu veliku zapravo jednu imovinu koju smo u vremenu stekli, a to će recimo za jednu stalnu konverziju na E, valutno će to isto biti vrlo bitno za našu neposrednu perspektivu. No uglavnom što smo učinili, što smo naučili svega toga? smo da, naučili smo da su tri stvari bitne. Jasan mandat, neovisnost Europske središnje banke, kako bi sami odabrali koje ćemo instrumente koristiti da ispunimo svoj mandat. I zatim jedan vrlo jak okvir za, u kojem će odgovornost biti glavna. Dakle, jer vidimo da smo se nakon ove krize ojačali u tim najvažnijim područjima. Shvatili smo da je dobro definiran mandat vrlo bitan kako bi javno zadržala vjerodostojno vje, povjerenje u nas. Jer Europska središnja banka radi za, u svrhu i za ciljeve cijelo europodručja, a ne za pojedine grupe. Druga, zato je transparentnost vrlo važna. Drugo, vidjeli smo da su bitno je da Europska središnja banka brzo i fleksibilno reagira na šokove, zato su pogotovo u izuzetnim vremenima u kojima živimo, kojima smo izloženi, dakle moramo imati dobro, moramo biti opremljeni jasnim financijskim instrumentima koji su kako oni standardni, kako i oni neuobičajeni, ali su se pokazali neizostavnim, pogotovo recimo kod eh, ovih problema koje smo imali recimo sa prijenosom, monetarnim prijenosom. Drugo, vidjeli smo koliko je bitan jedan jaki okvir i, i regulatorni i odgovornosti, pogotovo ako javnost ne shvaća u cijelosti ulogu Središnje banke. Europska središnja banka je snažna i ona je neovisna, međutim ona se ne bira. Ona nije podložna odborima E, izborima. Prema tome e, moraju, na taj način moramo transparentno djelovati i mi smo zbog toga i pojačali svoje napore da komuniciramo sve što radimo, da budemo potpuno transparentni i da polažemo javnosti na taj način maksimalno računa i dakle ispunjamo svoju odgovornost. Europska središnja banka i parlament su zatim e, pojačali svoje razmjene i to nam je pružila dala pogotovo još više mogućnosti da objasnimo sve naše odluke i demonstriramo šta radimo kako, što radimo da bismo ispunili svoj mandat, a to je ono temeljni zapravo stup našeg legitimiteta, naše legitimacije. Kriza je zapravo E, teško pogodila Europsku uniju zato što nismo imali ni institucionalni regulatorni okvir koji bi bio adekvatan da podnese te šokove, tu krizu. I to niti u bankovnom sektoru, ali ni drugim područjima ekonomske politike. Stvaranje bankovne unije i europskog mehanizma za stabilitet ojačao je sposobnost europskih vlasti da se nosi sa krizama tih veličine, tih razmjera. Jaka jedna obveza koju su države, politička obveza koju su države eurozone prihvatile u očuvanju i eura su isto jake temelje za vođenje našeg projekta dalje. Međutim, sve te promjene su zahtjevale vremena, pa stoga i naš oporavak traja stanovito vrijeme. Trenutno je naša unija i naše gospodarstvo u dobrom stanju, puno boljem nego što je bilo, ali treba i dalje se popravljati. Ja sam u svom zadnjem nastupu pred e, odborom Ekona upravo o tom govorio. A i u vašoj sadašnjem izvješću govorite o tome da je prioritet sada da povećamo otpornost europodručja. To bi onda pojačalo i transmisiju monetarne politike u budućnosti. Otpornost ovisi o tome koliko će euro biti u stanju iskoristiti i primijeniti jedan politički miks između bonitetnog nadzora, strukturnih instrumenata i kompletnih političkih i financijskih mjera koje imaju. Ali da završim, ovdje ovaj prvi dio je da kažemo, ovih proteklih 7 godina smo vidjeli upravo jednu evolucijski razvoj Europske središnje banke i njenog djelovanja. Kako bi vratila stabilnost, Europska središnja banka je nastavila adaptirati svoje instrumente da odgovaraju ispunjanju mandata i mi ćemo nastaviti na tom raditi. Kad god i gdje god bude trebalo, mi ćemo u skladu sa našem mandatu, kako je definiran Evropskim e, osnivačkim ugovorima, mi ćemo koristiti neovisno sve one alate koje ne budu na raspolaganju u okviru legalnog okvira. Mm, danas možemo reći da se euro područje oporavilo od krize koja je bila toliko jaka da je povremeno, da je zapravo zaprijetilo opće egzistenciji eura. I zbog otpornosti, energije i u poduzetničkog kapaciteta europskih građana, Uspjeli smo, naravno, i zahvaljujući njihovom povjerenju u ozbiljnost njihovih vođa da spase europsko gospodarsko i euro. E, važne, važne promjene u arhitekturi Europske monetarne unije su započete i moraju se provesti do kraja. One su nam pomogle kod izlaska iz krize, zahvaljujući njima imamo jaču monetarnu uniju danas nego što smo imali 2008 a to se odrazilo i u zapravo popularnosti eura među europskim građanima koja trenutno kao što smo čuli dosegla najvišu razinu otkad je euro uopće uveden. Ali više ne posla još uvijek pred nama, puno više posla je potrebno kako bi dovršili monetarnu i ekonomsku uniju i kako bi bili otporni u budućim krizama. Da bi dao sve ono što može i ostvario svoj puni kapacitet euro zahtjeva stalnu, stalnu predanost i na gospodarskom i na političkom planu od svih zemalja članica i svih naših ekonomskih subjekata. U tom smislu mogu samo ovdje još jedan puta pohvaliti i istaknuti jednu važnu ulogu koju je Europski parlament odigrao uvijek u doba krize i nakon nje za naš oporavak i stabilizaciju eura. I nadam se da ćemo do finiširanja do dovršenja naše monetarne ekonomske unije i dalje tako surađivati. Vidite, povjerenje u naše institucije ovisi naravno o tome kako ćemo se mi nositi s odgovornošću koja nam je povjerena. Europski parlament zapravo daje legitimitet neovisnosti Europske središnje banke, a mi smo u kontinuiranom dijalogu. I sada da vam kažem pred ovom plenarnom zasjedanjem, kao predsjednik Europske središnje banke, Mogu vam samo zahvaliti na onim e, vrlo vrijednim i vrlo važnim razmjenama iskustava i mišljenja s vama. Vi ste mi omogućili da i politiku Europske središnje banke kreiram, kreiramo bolje i hvala vam na tome. Hvala lijepa predsjedniče, dragi, na ovim riječima e, koje ste se obratili Europskom parlamentu i e, e, do kraja vašeg mandata nastavit ćemo sa suradnjom, iako danas se posljednji puta obraćate e, na ovu temu, ali naravno nastavit ćemo surađivati s vama do kraja vašeg mandata. Hvala što ste došli i sada predajem riječ Valdisu Dombrovskisu, potpredsjedniku Europske komisije. Uvaženi predsjedniče Tajani, uvaženi predsjedniče Dragi, dragi kolege. Za početak dopustite mi da zahvalim izvjestelju Gabrielu Matu kao i članovima odbora Ekon na njihovom izvješću. Vrlo mi je drago što danas vama i Marijom Dragijem mogu raspravljati o ovom izvješću, tim prije što obilježavamo 20 godina od kako je stvoren euro koji se u tih 20 godina pokazao uspješnom valutom. Građani Europe ga podržavaju, tri četvrtine njih smatra da je euro dobar za Europu. Što se tiče izvješća o radu Europske središnje banke od strane Europskog parlamenta je važan za demokratsko polaganje računa. Posjetit ću se sada o izvješću jer komisija smatra baš kao izvješće da e, je ključno za e, E, održavanje stabilnosti cijena, da Europska središnja banka vodi neovisnu monetarnu politiku. Europska središnja banka također na taj način polaže demokratske račune pred europskim građanima i europskim parlamentom. Međutim, e, monetarna politika nije jedina ta koja će ostvariti gospodarski rast. Euro gospodarstvo moraju podržavati različite miješane ambicije od socijalnih aspekata do poreznih politika i e, svega drugoga u skladu s paktom o stabilnosti i rastu. Pozdravljamo u izvješću traženje da se završi unija tržišta kapitala, da se radi na financijskom integriranju i e, da se prenosi monetarna politika na jedan učinkovitiji način u cijeloj Europskoj uniji. E, komisija <clears throat> e, želi da zaživi dobra unija tržišta kapitala nakon što se ta unija dovrši i također e, u našem e, komunikaciji komisije 5. E, prosinca smo upravo govorili o tim aspektima kada smo predstavljali te aspekte eura. Europski parlament i Europska središnja banka su surađivali s puno povjerenja proteklih godina, što je vrlo pozitivno. Hvala lijepa. A, Sada e, bih htjela dati riječ gospođi Delange na minutu i pol. Hvala. Hvala, ovo je izvrsno izvješće. E, hvala e, gospodinu Matu, ovo je izvrsno izvješće i pozitivne aspekte u izvješću za 2017. godinu sadrže među inima i činjenicu koju smatram dobrom, a to je da su banke u ovoj pozitivnoj fazi e, pokušale svoje knjige poboljšati. Međutim, ima nažalost nekih iznimaka. A surađujući s kolegom Gualtierijem kao i s vijećem, e, vidimo da su prvi puta napravljena pravila i da se u tim pravilima po prvi put Europske banke bori protiv nekvalitetnih e, zajmova, što upravo predviđa Europska središnja banka. A postoji tu i e, Europski e, središnji registar za jamstvo štednih uloga. Koriste se dakle jamstva koja su sustavna. Rane intervencije u tom smislu se mogu učiniti one dakle postoje kao mogućnost. Međutim, nažalost vrlo često je upravo porezni obveznik koji plaća ceh za loše poteze. I zbog toga mnoge države članice zapravo izbjegavaju europski e, sustav, sustav na europskoj razini. E, mislim da ovdje izvijeste postavlja ispravno pitanje, međutim, treba govoriti otvoreno o tim stvarima. Bolje je naći rješenje na europskoj razini nego se jednostavno dovesti u situaciju iz koje je teško izlači. I e, mislim da je važno da se situacije najprije riješe na nacionalnoj razini, a tek onda e, da se dođe do europskog sustava solidarnosti. Imam e, pitanje za predsjednika Europske središnje banke. Što mislite o onome što e, je rečeno na odboru Ekon o jamstvu uloga? Sada gospodin Morgano. Hvala. Zahvaljujem predsjedniku Dragi što je ovdje kao izvjestitelju Matu koji je jako dobro radio na odboru za ekonomska i monetarna pitanja. Neću sada govoriti puno o samom izvješću, ali mislim da je vrlo važno da raspravljamo i usvojimo ovo izvješće upravo u trenutku kada Europski parlament obižava 20. godišnjicu eura. Jer ekonomska i monetarna unija je značajna Euro je izvjesno je uspjeh u europskoj povijesti, međutim to je također konstrukcija koja još nije dovršena jer manjka sustav, stvarni sustav e, jamstva uloga na europskoj razini. Nedostaje također i proračun, što su jedne od najvažnijih slabosti i najbitnijih slabosti. Mm, ako mi dopustite, e, jer dolazi često do pocijenjivanja da solidarnost i odgovornost često idu e, ruku pod ruku. A često e, se nakon nekih stvari koje se napravljaju na nacionalnoj razini, ono što se radi na razini Unije često stvara neke raskole. Jer e, mislim da smo tek e, prošli prvih 20 godina otkako je eko ostvaren, e, euro ostvaren i moramo raditi još na puno aspekata. Međutim, ono što je vrlo važno vidjeti Predsjedniče dragi, vi ste na čelu Europske središnje banke i primjerno ste odradili taj posao. A sada se želim obratiti kolegama i u svijetlu jako razočaravajućih rezultata sastanka na vrhu Europske unije održanog u prosincu mi e, govorimo o eurozoni, ali naši građani su ti koji su na svojim leđima proživjeli krizu. Što možemo dakle napraviti kako bi Europa nešto učinila? I dakle, ne smijemo se zatvarati u nacionalne ograde. Ah. Hvala lijepo. A sada sljedeći govornik na minutu i 30. Dobar dan, gospodine dragi. Prije deset godina pojavila se financijska kriza koja se proširila Europom zato što je bilo preveliko zaduživanje i E, zato što je novac bio previše jeftin. Što napraviti da se takvo što spriječi u budućnosti? E, sada ima puno problema s osiguravanjem s mirovinama. Nekretnine izuzetno brzo rastu, njihove cijene su postale ogromne i ljudi više ne uspijevaju slijediti takvo što. Potrebne su strukturne reforme u mnogim zemljama gdje su one najpotrebnije odlažu se za kasnije. A rezultat vaše politike sa tako niskim kamatama je da naša štednje, naše ušteđevine jednostavno više ništa ne donose. E, ja ovdje mislim na mlade ljude moje generacije koje nemaju nikakve veze s krizom koja je počela 2008. godine. Što njima možete poručiti? Vaš mandat dolazi e, uskoro do svog kraja. Vi ste se godinama predstavljali kao vatrogasac koji grasi e, vatru. E, bojim se da se radi zapravo o politici piromana koji će stvoriti buduću financijsku krizu. Gospodin Artvina, dvije minute. Gospodine predsjedniče Europske središnje banke, dragi izvjestitelju, dragi kolege. U trenutku kada naš parlamentarni saziv se približava kraju, ovdje raspravljamo o izvješću o Europskoj središnjoj banci. Sretnom slučajnošću jutro smo obilježili 20. godišnjicu eura i to je bio jedan vrlo emocionalni e, moment jer ste vi predsjeće dragi po posljednji puta pred Europskim parlamentom. Poruke iz ovog izvješća su mnogobrojne. Mislim da mogu reći da Europska središnja banka više li nego korektno ispunila svoj zadatak, naročito u drugom desetljeću. Naravno, Europska središnja banka nije sve moguća, a države članice same moraju bdjeti nad javnim e, korištenjem novca i da moraju biti u službi građana i konkurentnosti gospodarstva. Europska središnja banka nadzira mnoge probleme, razinu cijena e, i cijene nekretnina, zajmovi koje se daju i prioritete koje treba dati za ulaganje za budućnost. Priznati uspjeh eura je, e, vidimo da je e, euro jedno vrlo uspješno čudo od djeteta. Naime, prije 20 godina stvorili smo valutu bez države, a sada bi zaista podhitno trebalo dati jedan proračun koji bi bio i ekonomski i socijalni kako bismo ovaj nedostatak e, koji je prirođen ispravili. Mislim da bismo trebali ambiciozno od eura stvoriti oružje, baš kao što to čine Sjedinje američke države koje mogu u određenim situacijama kažnjavati banke i institucije trećih zemalja. U ovim kriznim trenucima euro i Europska središnja banka, dame i gospodo, pomažu otpornosti e, Europske središnje banke i e, euro je budućnost Europe. Moramo paziti, Europska središnja banka ne smije biti štaka koja će nadomestiti nedostatke drugih politika. Hvala. sada gospodin Urtasun na e, jednu minutu. Hvala. E, hvala gospodine predsjedatelju. Nekonvencionalnim instrumentima predsjednik Dragi je držao eurozonu na okupu. Također, e, tu su i kohezijski instrumenti. Gospodin Dragi zna da e, u trgovini emisijama e, CO2 također to je imalo učinke na sveokupnu krizu. Treba vidjeti kako će se to odvijati u budućnosti. reforma e, koju planirate, mislim da je bitno znati kakvi će tu biti mehanizmi. Što se tiče europskog proračuna, mislim da tu trebamo učiniti korak naprijed, a to, ti se koraci čine zapravo od stvaranja eura. Hvala. Europska središnja banka nikada nije štitila E, osobe koje su uzele e, kredite. To je zadatak država članica. Međutim, države članice, uključujući i Irsku, nisu osobe koje su uzele kredit spriječili od problema. I dolazi faza masovnih e, hipoteka i mnogi će ostati bez svojih kuća. Treba jako zaštititi one koje uzimaju kredit. Ali vidimo da je jedina stvar koju banke žele e, da e, vrate svoje masovne profite. To je komisija napravila sada i oni će svojim djelovanjem se i kako odraziti na osobe koje imaju stambene kredite ako niti međunarodne instance, niti komisija i vijeće ne žele napraviti ako što da ih se zaštiti, jednostavno ovdje nemamo mogućnosti da e, e, da e, ovdje e, građansko društvo uspije. E, poštovani gospodine predsjedatelju, e, bilanca ne ispada baš tako dobra, već i prije smo znali da su kamate najniže koje pamtimo. Vi niste u svom mandatu niti jednom povećali te kamate. Njemačka koja je motor eurozone stoji pred recesijom. To će sigurno sa sobom povući cijelu eurozonu. Vi ste e, nakupovali obveznica u milijunskim iznosima i na taj način ste opteretili bilancu. Da, milijarde sam rekao. E, na taj ste način siromašne učinili siromašnijima, bogate bogatijima. Vi ste vodili e, ekspanzivnu monetarnu politiku. Njemačka ima potraživanja od preko bilijuna eura koja su potpuno bezvredna. Mislim E, da e, sada ste zapravo e, išli, igrali na vrijeme tako da svome nasljedniku ostavite ovo rasulo. Tu će biti vaša odgovornost za eurozonu. Hvala. Hvala sada gospodin Zani, riječ na jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče. Predsjedniče Dragi, vi ste danas ovdje bili na obilježavanju 20. godišnjice od kako je rođen euro i mislim da je ovo dobar trenutak da se e, konkretno podvuče crta i pogleda kako se gospodarstva razvijaju i pod kojim uvjetima žive europski građani. Jer e, slaviti ovo, ja kada gledam na podatke ne vidim zašto bismo to slavili. Europski građani E, su, mislim da su njihova očekivanja iznevjerila. U ovih 20 godina je euro doživio različite performanse u različitim zemljama. I e, sada vidimo da e, je među različitim skupinama država u svijetu euro, Evropska unija ona gdje je gospodarski rast najmanji. Vi ste kao predsjednik centralne banke, niste ostvarili niti one statutarne obveze eh, eh, koje ima ta središnja banka. Što se tiče kamata primjerice, a isto tako Europska središnja banka je eh, mnoge, mnogo novca otiskala, ali za svakih 100 eura koji se pojave na tržištu, samo 29 došlo je u džepove europskih obitelji. To je rezultat vašeg rada kao predsjednika Europske središnje banke. Sada gospodin Zarijanopoulos na jednu minutu. Kaže se Rekli ste da je nezaposlenost pala. Međutim, imat ćemo trgovinske ratove, bit će političkih nejasnoća zbog Brexita, bit će još kriza. To je Europska unija. Međutim, rekli ste da će biti reforme, da će e, se poticati kapital. Međutim, morate znati da ljudi preživljavaju sa jako malim novčanim sredstvima mnogi ljudi koji su izgubili posao loše žive. Međutim, bankari su svejedno ostvarili svoje profite. Uvijek e, kažemo da želimo ostvariti napredak, međutim taj napredak se ostvaruje na pogrešan način. E, treba e, zapravo jačati komunizam da se ide protiv ovih trendova. Gospodine Rozati, izvolite. Predsjedniče dragi, dopustite mi najprije e, da vam čestitam na 20. obljetnici eura. A, i Europska središnja banka je imala svoju obljetnicu prije svega par mjeseci. E, za razliku od drugih, ja mislim e, da možete biti ponosni na ono što ste napravili i vi ste egzistencijalnu krizu obranili jer ona je pogodila e, euro područje 2012. godine. Zahvaljujući vašim stajalištima euro je preživio i sada cvijeta. A kritičari koje smo upravo čuli, ja mislim da oni jednostavno pokazuju da nisu upoznati sa situacijom e, jer nažalost ne znaju kako funkcionira monetarna politika. Toliko o prošlosti, sada nešto o budućnosti. Mi, je naročito Europska središnja banka, moramo se suočiti s važnim izazovima Činjenica jest da se gospodarstvo u Europi usporava i da je recesija pred nama jer Europska središnja banka spremna nositi se s takvim problemom. Ja mislim da ono što je važno jest da vi u monetarnoj politici morate imati odgovarajući manevarski prostor jer e, nulta stupa E, stopa kamate je nešto gdje e, s monetarne strane teško možete e, pomoći gospodarstvu. A na kraju nenaplativi zajmovi u bankarstvu je nešto što treba što prije riješiti. Hvala zastupnica Breso na jednu minutu. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni i predsjedniku Dragiju na njihovom radu. 20 godina je danas prošlo od obježavanja euro, a ovo izvješće ukazuje upravo da je Europska središnja banka jako dobro radila posljednjih godina. Bez obzira na gluposti što su neki kolege rekli, jasno je da građani imaju povjerenje u euro. I u ovom teškoj situaciji je to vrlo važno, vrlo protiv deflacije i monetarne situacije u Europi i razvoju Europske bankovne unije. Bilo bi međutim važno da Europska središnja banka uzme u obzir socijalne reperkusije svojih politika kao što to traže pariški sporazumi. Jer e, situacija sa bankom Cariđe u Italiji pokazuje da e, Europska središnja banka igra pozitivnu ulogu kad se radi o malim štedišama i e, malim ulagačima moramo iznad svega raditi na dovršenju bankovne unije sa jamstvom štednih uloga i ne sustav koji bi svi morali moći ostvariti. Mi u Europskom parlamentu budno ćemo pratiti kako će se ova situacija razvijeti i želimo vam sve najbolje do kraja vašeg mandata. Hvala gospodinu Luke. Poštovani gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, parlament danas slavi 20 godina eura, ali što to zapravo slavimo? Ako smo iskreni, onda moramo reći da nam je e, euro donio jedan problem za drugim. Pogledajmo, na primjer, državne dužničke krize ne bismo to imali da nismo imali euro jer dok god države imaju e, svoju e, nacionalnu valutu mogu se zaštititi od toga tako da tiskaju svoj novac ne bismo imali ni bankovnu krizu tih razmjera da nismo imali euro. Naime, do krize je došlo tako što su oni sjedili na velikim e, količinama državnih e, obveznica, a države tome nisu mogle kontrirati jer nisu mogle tiskati vlastiti novac. Gotovo svugdje u jugoistočnoj Europi imate enormnu, imali smo enormnu nezaposlenost. Sve su to teškoće koje su proizašle iz eura. Nemamo što slaviti zbog eura. Moramo naporno raditi da svi ti problemi koji su se nagomilali da nađemo neka rješenja. Uopće nismo ispunili očekivanja i euro ispada kao vrlo neuspjeli eksperiment. Eh, Pedicini, minute. Zastupnik Pedicini na tri minute. Hvala. Predsjedniče dragi, ja vam se obraćam kao Italijan, dakle kao građanin jedne od država utemeljitelje Europske unije e, koji je dakle već 25 godina e, u e, Italiji imamo privani avans i zato se u Italiji žive iznad svojih mogućnosti i to je nešto što su valjda izmislili francuski ili njemački bankari. Ali e, zahvaljujući kamatnim stopama od 10 posto e, iz 80. godina smo zapravo došli do apsurdnog e, situacije sa 325 milijardi dugova na koji su Talijani platili jedan i po put samog duga u vidu kamata, e, što je e, neviđeno. I e, dakle, istovremeno se posuđuje novac i nekim bankama i nekim državama da špekuliraju jer se radi o novcu E, koji vrlo malo košta. A osim toga novac je djelomično stvoren ni iz čega, jednostavno tako što kompjutor dodaje određeni broj e, nula. Međutim, e, ljudi to plaćaju i to plaćaju i tekako u licu znoja, vlastitog znoja koji nije neki virtualni znoj stvoren ni od čega. U svakom slučaju onaj koji plaća ovu situaciju jest realno na ekonomija. Mala i srednja poduzeća koji više nemaju pristupa kreditima. A tamo gdje se nema pristupa kreditima raste nezaposlenost koja je u Europskoj uniji doživjela i kako vrtoglave e, Mm, vrtoglavu situaciju, naročito onim zemljama gdje je ogroman javni dug, kao što su Italija ili Španjolska ili pa Grča. Vi ste govorili e, da je ostvarena stabilnost cijena, ali Europska središnja banka mora se e, e, baviti također borbom protiv nezaposlenosti i mora raditi na ostvarivanju odmjerenog uravnoteženog gospodarskog rasta. I zato vam želim postaviti pitanje da li je Europska središnja banka zaista namjerava i e, na odgovarajući način funkcionirati. Želi li zaista uništiti sustav spredova kojim se uništava i država poput Italije i mnoge druge ekonomije i sama Europska unija. Hvala, a sada zastupnik Precel na jednu minutu. Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovani gospodine dragi, dame i gospodo, kolege. 20 godina eura koje sada slavimo, e, činjenica je da imamo i neravnoteže unutar eurozone, kao što smo ih prije i također imalo e, ponegdje se to izražava i tako da su neki u nekim pitanjima se situacija e, zaoštrila do ekstrema. E, pokazuju to neki primjeri iz Italije i Francuske, a vidi se i na primjeru e, Njemačke gdje trendovi rasta plaća zapravo zaostaju za drugima. U usporedbi sa ostatkom svijeta imamo jedan od najnižih gospodarskih e, stopa rasta. E, postoje čak i dijelovi Afrike koji su se bolje razvijali e, nego što je to bio slučaj u eurozoni. Venezuela koja se još lošije razvijala, to je zemlja gdje mladaju socijalističke vlade. Nagomilali smo državne dugove, a i vi Gospodine dragi ste u tome i tekako su odgovorni. Sinadinos un minut. Zastupnik Sinadinos na jednu minutu. Poštovani gospodine dragi, u vašoj instituciji su zapravo odnosno iza vaše institucije se skrivaju pravi krivci. To su neki šefovi vlada koji su htjeli se domoći brzog novca i odrekli se suverenih prava države, odnosno potratili sredstva svojih naroda vi ste nadležni za stabilitet za stabilnost cijena, ne za potražnju, ne za zdravo e, stanje gospodarstva, za jačanje e, stope zaposlenosti i kupovne e, moći. Vi zapravo predstavljate uniju koja je, koja funkcionira na zapovjed i koja zapravo samo koristi Njemačkoj i njenim satelitima. Svaka e, mjera koju ste vi donijeli pokazuje e, koliko je, koliki su ti poremećaji e, koji, zbog neispunjavanja uloge Europske središnje banke. Voorzitter, dragi collega's, namiddag. Deze, deze middag vierden we de 20ste verjaardag van de euro, maar nog niet... Dobar dan, kolege. Danas se e, nalazimo u teškoj situaciji Europska središnja banka je e, kada smo bili u problematičnoj situaciji ipak omogućila da se spasi euro. Zašto? Zato što je upravo na središnjim bankama da čine takvo što često govorimo o političkoj i ekonomskoj integraciji, međutim e, u e, euro situacija kreće iz suprotnog pravca i e, naša valuta je vrlo osjetljiva zato što postoje velike razlike među državama članicama. Sve dok nećemo imati odgovarajući mehanizam, to će ostati e, komplicirano. Zašto je Europska središnja banka morala sačuvati euro? Zato što je nedostajalo političke hrabrosti da se dovrši ekonomska i monetarna unija. I sada je pred nama alternativa. Ili ćemo postupiti na odgovarajući način kako bismo se mogli odupreti sljedećoj krizi ili ćemo Europskoj središnjoj banci dati zadatak da sve to odrati. Ja mislim da je e, za mene e, rezultat toga jasan. A e, oni koji su kritizirali danas Europsku središnju banku mogu im samo odgovoriti da moraju imati mehanizam solidarnosti te kada budu imali jedinstvenu uniju tržišta kapitala. Gospođa Ruona na jednu minutu. Hvala lijepo. U izvješću o godišnjem izvješću Europske središnje banke se kaže da je 2017. ostvaren najveći gospodar